Zastupnica Senra Rodriguez, izvolite. Hvala vam predsjednice. U načelu nismo protiv ponovne uporabe vode. Međutim, ovaj prijedlog komisije predstavlja određen broj problema. Kao prvo, za to će biti zaduženi privatni gospodarski subjekti, kao što smo čuli od komisije. To je jedna nova poslovna prilika, tako da će njih zanimati njihovi vlastiti poslovni interesi, a ne naše zdravlje. Tako osjetljiva aktivnost mora biti e, u rukama javnih tijela, kao i sve ostalo što se tiče vodnog ciklusa. Nadalje, e, sva ta voda neće se moći koristiti za usjeve. Ona voda koja se neće koristiti za pojedine kulture, nego za druge namjene, zanima me na koji način možemo zamčiti da ne zagađuje podzemne vode. Osim toga, ne mislim da možemo nastaviti skrivati otpad u ruralnim područjima. Sve na kraju istječe u vodu, u tlo ili odlazi

iznimno opasnim kontaminacijama naših zemljišta i poljoprivrednih proizvoda posebno ovdje želim istaknuti problem mikroplastike i endokrinih e, prekidača koji mogu biti u sustavu naših otpadnih voda. zahvaljujem. Zastupnica Godin u ime kluba ALDE. Ovo izvješće zastupnice Pona vrlo je važno zato što daje neka konkretna rješenja na problem nestašice vode i sve više suša u Europskoj uniji. Taj zabrinjavajući fenomen koji je posljedica globalnog zagrijavanja utječe na jug Europe gdje se svake godine pojavljuju e, krize zbog nestašice vode. Poljoprivrednici su prvi koji plaćaju cijenu takvih kriznih situacija e, s obzirom da ima problema sa sustavima navodnjavanja. Ja se slažem sa dobrom praksom e, ponovne uporabe vode u svrhu navodnjavanja. Međutim, mislim da moramo biti vrlo odlični, odlučni kada je riječ o kvaliteti te vode i trebamo imati snažnije mjere što se tiče mikroplastike i drugih onečišćivača. Tu moramo odgovoriti na trostruku, trostruke kriterije, zaštititi zdravlje životinja i ljude, zaštititi okoliš i zajamčiti opskrbu vodom. Zastupnica Melin, izvolite na jednu minutu. Hvala vam predsjednice. Ovaj prijedlog uredbe koji se tiče ponovne uporabe vode e, bilo da dolazi iz industrije ili poljoprivrede, e, predstavlja tri problema. Ono što je stvarni fake news ovdje jest da e, suša sada utječe na jednu trećinu europskog teritorija. To je netočna tvrdnja koja se tiče e, zapravo koja proizlazi iz e, lošeg upravljanja infrastrukturom. Iz tog razloga smatramo da treba poboljšati upravljanje čitavog ciklusa e, gospodarenja vodom. Nema smisla da komisija sada predlaže jedan prijedlog u vezi s nečim što je trebalo biti predloženo još ranije u 19. stoljeću malo pomalo se e, nameće umjetna hrana e, i voda postaje sve dragocjenija i sve skuplja i uskoro će biti predmet različitih financijskih ili političkih spekulacija. Isto tako, e, molim vas gospođo, hvala vam. Gospodine Lize na minutu i 30. Liebe Poštovane kolege i kolegice, iz imamo smo dobre razloge za uvođenje strogih pravila za pitku vodu. Mislim da mm, se ne, ne moramo imati ista stroga pravila za svaki oblik uporabe vode. Stoga mislim da moramo imati ovdje različite stupnjeve. Nestažice vode jest tema. To ne samo u Južnoj Europi. Ja dolazim iz područja koje, koje obiluje kišama i uvijek se kaže kažu, ako ne želiš sunce nego kišu, onda dođi u Zavalan. I mi imamo uistinu puno puno kiše, puno oborina, imamo velike rezervoare, e, kišnice. No ove godine ima, ljeto je bilo istino toliko sušno da sve zalihe koje smo imali su potrošene. To znači da one koji kažu se vode nikada neće biti problem, ne treba nam nikakva nova pravila, reći ću im budite oprezni. Suočavamo se sa klimatskim promjenama. Može se lako dogoditi da e, se situacija promjenima moramo biti vrlo oprezni, stoga smatram da je ovo izvješće ispravan pristup, a ne um, želi um, direktivu, ne uredbu, kako bismo imali veću fleksibilnost i kako bi se mogli uzeti u obzir i potrebe podnje zemalja članica. Međutim, kad e, mislimo da je dobro da postoje drugačija, stroga pravila kada je riječ o vode za navodnjavanje, ne nužno ista pravila koja se primjenjuju i za pitku vodu. U svakom slučaju mi podržavamo ovaj tekst. Hvala. Hvala na jednu minutu. Zastupnica Sarbu. Hvala vam. Hvala lijepa. 11% europskog stanovništva i 17% europskog teritorija ima poteškoća zbog nestašice vode. Racionalna uporaba vode je od ključne važnosti. Voda nam je potrebna za proizvodnju hrane, energije i potrošne robe. Kako bismo zaštitili vodu kao resurs, moramo pronaći adekvatna rješenja na razini Europske unije. Okvirna direktiva o vodama spominje ponovno uporabu komunalnih otpadnih voda te e, efikasno upravljanje tim resursom. Međutim, ta prilika nije još iskorištena jer nedostaju jasni zakonodavni instrumenti. Nažalost, ovaj prijedlog komisije spominje samo voda koja se ponovno koristi u poljoprivredne svrhe. Mislim da moramo progovoriti i o ponovnoj uporabi pročišćene vode, da kako uz poštivanje kriterija sigurnosti moramo imati kriterije za e, upravo tu djelatnost ponovno korištenja pročišćene komunalne vode. Gospođa Evi, dvije minute. Hvala vam predsjednice. Teritorij Evropske unije pod pritiskom je zbog nestašice vode uslijed klimatskih promjena 2003. godine bilo je 8,7 milijardi, eura nanesene štete zbog suše. To je bilo 2013. godine. Ukupni troškovi iznosili su na stotine milijardi eura. Kao što su kolege istaknuli, to se ne događa, sam, ne događa samo za vrijeme suše u zemljama e, na obalama sredozemlja. Situacija je sada vrlo ekstremna, klimatske promjene utječu na sve veći broj ljudi na sjeveru Europe. Voda je zajednički dragocjeni resurs i zato se njome treba upravljati na učinkovit način. Naši vodni resursi trebaju postati prioritetnima i to na svim razinama. Iz tog razloga moramo se pobrinuti da korištenje vode u cirkularnoj ekonomiji bude nešto što je prihvaćeno i voda treba biti e, korištena kao resurs koji se koristi bez rasipanja. Moramo imati minimalne standarde za vodu koja se ponovno uporabljava i moramo zamčiti da ona bude sigurna, ne smijemo izložiti opasnosti tlo. Korištenje mikroplastike i raznih endokrinih disruptora ne spadaju u naš tlo, i ne smije postojati u vodi, bilo da je riječ o rijekama ili o moru i e, moramo se toga riješiti zauvijek. Potrebni su standardi kojima će se promicati biološka raznolikost, a voda e, koja se na ovaj način e, crpi mora u tome imati važnu ulogu. Na kraju želim spomenuti i toksične tvari koje mogu završiti u vodi, one ne smiju doprijeti do tla jer bi na taj način mogle ući u prehrambeni lanac. Želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljici i izvjestiteljima sjeni na ovom e, važnom tekstu uredbe. Moramo se pobrinuti da dobro koristimo vodu bez opasnosti po okolišće. Izvolite, gospodin Lančini, hvala vam lijepo. Moramo djelovati kako bismo zaštitili okoliš, klimu i naše građane. Moramo budućim narištajima ostaviti čistu vodu i zato su nam potrebna dugoročna i pametna rješenja. Ovdje ne smijemo pokrenuti lov na vještice i ne smijemo utjecati negativno na konkurentnost naših poduzeća. U Europi nedostaje vode, ponovna oporaba vode sigurno neće riješiti sve naše probleme, ali to je zacijelo prvi korak u pravom smjeru. 6,6 e, milijuna e, ako bismo mogli ponovno iskoristiti 6,6 e, milijardi kubičnih metara vode, to bi bilo jako dobro. Na taj način bismo izbjegli i probleme za poljoprivrednike i poljoprivrednu industriju. Moramo imati ista pravila za sve zemlje te usklađene kriterije na razini Europske unije. Moramo se pobrinuti da imamo sigurnost naših građana kada je riječ o ponovnom uporabi vode. Izvolite, izvolite gospođo Teleje. Hvala vam lijepo. E, sukladno logici cirkularne ekonomije, ovo izvješće ima posebno važno mjesto i zato želim zahvaliti izvjestiteljici i svim kolegama na uloženom trudu. Osim transparentnosti i odgovornosti te potrebe da imamo i istraživanja i inovacije. Želim e, ovdje istaknuti još jedan važan aspekt. Mislim da se ne smije utjecati na e, kulture koje se uzgajaju zbog kvalitete e, vode koja se ponovno koristi. Što se tiče e, pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, moramo iskoristiti, moramo obavijestiti poljoprivrede kako bi oni optimalno koristili tu vodu kako to ne bi imalo negativne posljedice na sanitarne aspekte. Zatim, što se tiče potrošača u prehrambenom lancu, mislim da je ključno da postoji veća sigurnost, bolje informiranje svih čimbenika i želim zahvaliti izvjestiteljici što je uzelo u obzir sve spomenute aspekte. Hvala, prelazimo na spontano javljanje za riječ. Daću vam riječ, ali molim vas da obećate da ćete govoriti sporije zbog prevoditelja. Hvala vam. Hvala Gospodine povjereniče, od 2008. godine Europski parlament je rekao da se moramo pozabaviti ovim pitanjem. Dakle, osim cirkularne ekonomije, trebamo se posvetiti tom konkretnom pitanju. Treba se zapitati koji su resursi prioritetni za komisiju. E, voda koja se ponovno koristi za poljoprivredne svrhe mora zadovoljavati neke kriterije. Ponovna uporaba vode ne smije dovesti do zagađenja tla ili do e, ugrožavanja podzemnih voda ili bilo kakvih drugih poremećaja u okolišu ili e, negativnih posljedica za biološku raznolikost. Svi u tom lancu moraju zajedno surađivati kako bismo dobili pozitivne rezultate. Isto tako nam trebaju nove infrastrukture e, koje ćemo dobiti putem investicija. Gospodin Marijas nije ovdje, tako da ću dati riječ gospodinu Keliju. While Dakle, kao što znamo, e, kiša pada u vodu, zatim isparava i ponovno pada. Bilo je slučajeva suše u Australiji, pa čak i u mojoj zemlji koja je poznata po velikoj količini kiše, po obilnim kišama. U gradovima poput Dublina do 50% vode iz slavine curi i to je problem koji ćemo morati riješiti. Iz tog razloga ponovna uporaba vode je od velikog značaja, zato pozdravljam današnji prijedlog Simona, Marijana, Anželike su sve spomenule cirkularnu ekonomiju. Ponovna uporaba vode upravo spada u tu ideju o cirkularnoj ekonomiji. Vrlo je važno da ponovno koristimo vodu i za navodnjavanje i poljoprivredu, ali i druge namjene, jer e, je to naš resurs i moramo se dobro brinuti o njemu. Mislim da je ovaj prijedlog vrlo kvalitetan. Hvala vam lijepo. Hvala. I time smo završili postupak spontanog e, javljanja za riječ i ponovno predajem riječ povjereniku. Izvolite, gospodin Velo. Hvala gospođo predsjedateljice. Još jednom želim čestitati e, izvjestiteljima na pripremi ovog izvješća te podršce e, koje, je izvješće dobilo od članova ovog visokog doma. Mi smo pratili ovu raspravu te ćemo razmotriti prijedlog Europskog parlamenta u okviru sljedećih koraka zakonodavnog postupka. No, dopustite da iznesem dvije ili tri točke. Što se tiče zagađivanja tla. to imamo direktivu za zaštitu tla, a komisija isto tako prati provedbu te direktive. Dakle, barem meni je teško sada razumijeti e, kako loša kako loše poljoprivredne prakse još uvijek mogu e, štetiti onim resursama koji su iznimno važne za poljoprivredu. E, mislim da u ovom trenutku podcjenjujemo problema kad kažemo da Europska unija se suočava s nestašicom vode. Ne cijeli planet se suočava s ovim problemom što glavu naglašava nužnost potrebe da se djeluje, djeluje sada i djeluje hitno. A što se tiče područja primjene predložen eh, ovog prijedloga, Htio bih naglasiti sljedeće. Kada govorimo o područjima ponovne uporabe vode, poljoprivreda je zapravo ono područje u kojem se obnovljena voda ponovno najviše koriste diljem svijeta. Dakle, to isto tako i tu imamo velike potencijale i Europskoj uniji, međutim one nisu dovoljno iskorištene. Europska komisija se slaže s prijedlogom obnovljene vode za i druge svrhe, ali prijedlog ne ograničava mogućnosti korištenja obnovljene vode i u druge svrhe. Mi smo uvjereni da se može postići sporazum i uspostaviti nova pravila kako bi se brzo dovršio zakonodavni postupak na ovom vrlo važnom dosjeu. U trenutku kada stupi na snagu, nove instrumente će omogućiti obnavljanje vode i porovnu uporabu te također korištenje punih potencijala ove alternative te isto tako za moguću dodatnu zaštitu podzemnih voda na dobrobit poljoprivrede, potrošača, ali također industrije. Komisija se očekuje nove konzultacije i podršku. Dakle, kao mogli smo, još jednom zahvaljujem svima na vašoj posvećenosti ovom dosijelu. Hvala vam puno. Što se događa, gospođo ona Senda? Pa, predsjednice, htjela bih samo podsjetiti gospodina Velu da nam kaže danas kada će pripremiti direktivu koja se tiče zagađenog tla. Jučer mi nije odgovorio jer je bilo riječ o jednoj drugoj temi, ali danas bih rado da mi odgovori na pitanje. Daću vam riječ za trenutak, samo ću se obratiti gospođi Grapini. Nitko vas nije vidio, vi se obično javljate za vrijeme spontanog javljanja za riječ. Ja vam predlažem da nam u pisanom obliku dostavite vaš govor s obzirom da vas nismo vidjeli. Molim vas da odgovorite na ovo pitanje koje vam je postavljeno i nakon toga ću ponovno dati riječ zastupnici Bonafe koja će zaključiti ovu raspravu. Hvala. Euh, Gospodine Vela, slažete li se, hoćete li odgovoriti na pitanje zastupnica Jale Sender vezano uz vremenske rokove? Da, da, Postoji <clears throat> dakle, postoje se razne pokušaj da se napravi prijedlog, mhm. napravi dodatni korak, no nažalost do sada nismo uspjeli zaključiti taj proces, no obećavam da ćemo pokušati još jednom i odgovor ću dobiti jednom kasnijem trenutku. Hvala, gospođo Bonafe. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dopustite da e, se prvo zahvalim gospodinu povjereniku na njegovim riječima vezano za ovu temu, ali isto tako na svemu što je rekao tijekom svog mandata. Isto tako zahvaljujem i svim kolegama i kolegicama koji su sudjelovali u radu ne samo proteklih nekoliko mjeseci, nego također i na vašim riječima podrške danas e, ovdje u plenumu. Da ste veliku podršku ovoj temi. Mislim da nam je svima jasno da je voda dragocjena resurs dragocen resurs i da se ne možemo dopustiti da ovdje se razbacujemo niti jednim kubičnim metrom vode. Dakle, ovdje imamo model koji razvijamo Europe, a on se može proširiti i e, dalje. E, načela cirkularne ekonomije kažu da prvo je potrebno štediti, ali isto tako ponovna uporaba vode, bilo u poljoprivredi ili pak za civilne svrhe ili u industriji e, je nešto što treba umjeti, imati na umu, naravno uvijek uz podržavanje svih kriterija za zaštitu ljudskog zdravlja. Suočavamo se s klimatskim promjenama. Ako ne djelujemo, može doći do velikih problema i za naše gospodarske sustave. Stoga učinkovito korištenje resursa resurse vode je iznimno, e, iznimno važna tema, ali važna je, e, to znači da učinkovita uporaba vode i zahtjeva i učinkovito, ulaganja. Hvala. E, hvala lijepo. Ovime smo zaključili raspravu i sada ćemo imati kratku pauzu od 13 minuta. Uh, Poštovane kolege i kolege, zamolim vas da zauzmete svoje, da sjednete i zauzmete svoje mjesta kako bismo mogli početi s glasovanjem. take Molim vas, sjednite, počinjemo. Uh, dakle, prvo ćemo glasovati o sporazumu o partnerstvu ribarstvu između Kodivore i EU-a. Preporuka gospodina Ferreira, odbor za ribarstvo, glasovanje je otvoreno. The Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Potom e, izvješće kolege Ferere. <clears throat> prijedlog e, dakle, rezolucija, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Potom e, sporazum između Europske unije i Maroka. Imamo zahtjev e, odnosno javljanje za riječ. Kolega, imate 30 sekundi. Hvala, e, gospođo predsjedateljice. Dakle, izvješće Human Rights Watch ukazuje na to da smo ukazuje na sljedeće. Mi se nalazimo ovdje pred glasovanjem o sporazumu između Maroka i Europske unije, a u Maroku imamo kršenje e, međunarodnog prava kao zastupnik. Zapravo mi zapravo ne znamo kako, kakvo je to zakon, zakonodavstvo. Moramo tu konzultirati e, sud. Ako nas zanima međunarodno pravo i ljudska prava, onda moramo čuti i mišljenje suda o ovom pitanju. Hvala. Hvala. Prelazimo na glasovanje. Dakle, glasujemo o rezoluciji kao u cijelosti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Dobro, provjerit ćemo. Dakle, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, odbija se. Potom preporuka kolege Kadeka, sporazum o partnerstvu održivom rastu između Europske unije i Maroka, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Potom izvješće kolege Nikolaja, sporazum za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenom moru u Središnjem Artičkom oceanu. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Potom izvješće e, kolegice Rodriguez Pinero, protokol iz Europske unije i Meksika. Dakle, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Potom izvješće e, kolege Salafranka. E, imamo amandmane o kojima glasamo u blogu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Potman, amadman 45D, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46D. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Potom amandmane 37, 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Potom poimenično glasovanje u prijedlogu komisije. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Potom tom, evo, time je zaključeno prvo čitanje u Europskom parlamentu. Potom e, i još jedno izvješće kolega kateka višegodišnji plan za riblje stokove u zapadne vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove. Imamo amandman 99, e, poimenično glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno usvaja se. Potom e, amandman broj 100. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. To znači da Europski parlament je zaključio prvo čitanje. Potom izvješće kolegice e, Gardini, mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Imamo amandman 79. poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Potom amandman broj 80 e, odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržani? uzvaja se. Time se zaključuje prvo čitanje u Europskom parlamentu. Potom izvješće e, kolegice Bonafe, minimalni zahtjevi za ponovnu uporabu vode. Prvo ćemo glasovati o amandmanima nadležnih odbora i to u bloku tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Potom amandman 121. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 133. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo još jednom. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. usvaja se. Potom amandman 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Potom amandman 90. Dobro, ako želite provjerit ćemo još jednom amandman 135. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Potom, amandman 90. Amandman odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 134. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se i glasovanje o prijedlogu komisije. Glasovanje je otvoreno, poimenično glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Dakle, zatim je zaključeno prvo čitanje. Potom kolega Danti homologacija i nadzor tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo. E, dakle, poimenično glasovanje amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Dakle, ponovno time zaključujemo prvo čitanje u Europskom parlamentu. Drugo izvješće kolege Dantija Dakle, program za jedinstveno tržište konkurentnost poduzeća te europsku statistiku. Prije glasovanja dajem riječ gospodinu Tantiju. Imate riječ maksimalno dvije minute. Hvala, gospođo predsjedateljice. Poštovane kolege i kolegice, dakle, ovdje je riječ o postojećim programima, postoje resurse za jačanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta. Riječ je o financijskim sredstvima na europskoj razini za razdoblje od 2021. do 2027. te jačanju konkurentnosti industrije i jačanju konkurentnosti malih i najmanjih poduzeća. Je riječ o jačanju e, sigurne opskrbe e, hranom te također zaštite potrošača, a treba stvoriti i okvir za e, financiranje na europskoj razini. Ovdje zapravo imamo vrlo ambiciozno stajalište. Mi želimo ovdje potići na 6 milijardi sama sredstva, od toga 3 milijarde eura za srednja i mala, za srednja mala poduzeća koja su osnova EU europskog gospodarstva. Dakle, imamo resurse za jačanje nadzora e, tržišta, sigurnost proizvoda. Poneprije ovdje je riječ o e, trgovini proizvodima e, online kanalima te riječ o provedbi ovih programa koji će biti podležni strožim kontrolama Europskog parlamenta. Dakle, ovdje parlament zauzima jasno stajalište za produktivni sustav i na koristu korist europskih građana. Nadamo se da će isto to podržati i vijeće. Hvala. A, sada prvo, dakle, glasamo o amandmanu 150. Tko je za, tko je protiv, Sustršani? Prijedlog da se odbije prijedloga komisije ne, nije usvojen. Potom prelazimo na nacrt zakonodavnog Dakle, imamo amandmane nadležnog odbora, glasovanje u bloku, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 20, do 25. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo još jednom. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se velikom većinom. Ispričavam se, nisam vidjela. Potom amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 100. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Potom, amatman 154. poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amatman 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amatna, 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amatna, 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 158. D. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Potom amandman prvi, odmah operat tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Potom amandman 152. poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasovanje o prijedlogu komisije. Poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Time je zaključeno prvo čitanje u Europskom parlamentu. Potom glasovanje e, o izvješću kolege Matušela. Dakle, imamo amandmane nadležnog odbora u bloku tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 29. amandman odbora tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Glasovanje o prijedlogu komisije, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Prelazimo na rezoluciju, prijedlog rezolucije strategija integracije Roma. Glasamo, e, dakle, stav, e, članak drugi, podijeljeno prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Potom e, članak drugi, točka šesta, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Članak 3. točka 4. Originalni tekst u dva dijela. Tko je za? Prvi dio. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Potom dakle članak treći nakon e, točke četvrte usmeni amandman e, kolegice izvolite imate riječ Ispričavam se da kao koordinator svog parlamenta predlažem sljedeći usmeni amandman da se djecu smatra prioritetom kada se programira i provodi strategija za integraciju Roma. Naglašavamo važnost promicanja jednakog prava e, za svu romsku djecu. Hvala. E, protivi li se itko ovom usmenom amandmanu? Ne. Onda ćemo glasovati o ovom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, potom e, uvodna izjava B. Originalite za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo o rezoluciju cijelosti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se prelazimo dakle izvješće e, kolege Ruiz provedba odredbi ugovora u vezi s građanstvom Europske unije. Glasamo o amandmanu četvrtom, pojedinačno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. E, članak šesti, pojedinačno glasovanje, originalni tekst, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman peti, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman šesti, otvaram poimenično glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Potom originalni tekst, poimenično glasovanje, članak 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman sedmi, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 8. Poimenično glasovanje. Izvolite, glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Potom originalni tekst u članku 26. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Potom članak 30. originalni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, provjerit ćemo drugi dio članaka 30. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Potom članak 38. originalni tekst, poimenično glasovanje. Izvolite. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Članak 39. originalni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Članak 42. originalni tekst u dva dijela. Tko je za prvi dio? Dakle, Dakle, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Članak 46. je originalni tekst za dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio imamo poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. And it is Usvaja se amandman prvi u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se drugi dio. Poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. odbija se 48. E, članak e, otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se amandman dva. E, poimenično glasovanje otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbija se Uvodna izjava D, amandman 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada originalni tekst, um, uvodna izjava D, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada ćemo glasovati o rezoluciji u cijelosti, poimenično glasovanje, otvoram glasovanje.